o stanju ljudskih prava i demokraciji u svijetu 2013. godine. Dakle, izvješće o godišnjem stanju i evropske i zatim i odnos evropske politike prema tome. Prema tome ja pozivam našeg izvjestitelja gospodina Pancerija da na četiri minute predstavi svoje izvješće. Izvolite. Presidente. Hvala predsjedniče. <clears throat> Izvješće Europskog parlamenta o ljudskim pravima predstavlja važan instrument procjene europskih politika. Odmah naglašavam značajan posao što ga je obavila visoka predstavnica. Mi smo ovim izvješćem odlučili se za jedan tematski pristup, a ne za geografski pristup. Mislim da je to ispravno jer daje smjernice gdje se angažira Europski parlament, Europska komisija i pojedini povjerenici. Dragi kolege, 1872. godine u Beću pojavio se klasični knjige iz prava Rudolfa Jüringa koji je e, Benedetto Croce e, zamranio u godinama fašizma u e, mojoj zemlji. I danas se ne bi govorilo toliko kako se zvala knjiga Borba za pravo, već borba za prava u množini. I to možemo sumirati riječima Hane Arendt E, pravo je imati prava, ali moramo se podsjetiti te e, rečenice u svojoj potpunosti. Pravo da se imaju prava, pravo svakog čovjeka da pripada ljudskom e, rodu. To je nešto što samo ljudskost mora zajamčiti. U čovječnosti treba postojati i politika. Politika gnušanja o kojoj je neko govorio povodom diskriminacije prema homoseksualcima, ali koju nalazimo i na drugim planovima. U današnjim vremenama prava se, su nešto za koje se opisuje kao neopisivi luksus u doba ekonomske krize i problem zbog unutarnje stabilnosti nekih država, država iz našeg susjedstva. Ali u e, ovakva vremena e, kada se govori da su prava luksus, od čega se lišavamo? Ljudska prava, građanska prava, prava na obrazovanje, ako ih e, se lišavamo, to je onda problem za demokracije. I e, moramo e, uvijek ustanoviti kakvi su to prava kompatibilna sa našom demokracijom. U svakom slučaju to nas dovodi do kulturne rasprave i koja otkriva u novoj geopolitici sa ekonomskom krizom jednostavno da se ukazuje na jedan dublji e, sukob u svjetlu kojeg moramo gledati razvoj našeg društva i samog globalnog društva. Moramo ovim izvješćem poslati poruku. Prava nisu ta koja e, u, se nameću demokraciji, već je to mogućnost da se e, naša politička prava na taj način e, iskazuju. Naš konkretan problem nije to da prava su prekomjerna, e, već to da se ona krše e, zbog mnogih diskriminacija, zbog nasilja nad ženama, zbog toga što se potire sama ljudsko biće. I zato u EU uniji moramo se pozabaviti tim izazovom kako bismo pobjedili na planu ljudskih prava svugdje u svijetu. Hvala. Molim sada visoku predstavnicu da uzme riječ. Hvala lijepa. Za početak ću se zahvaliti izvjestitelju kao i e, svima koji su s njim radili kako bismo dobili izvrsno izvješće koje je vrlo korisno na početku mog rada na planu ljudskih prava. Za početak dopustite mi da kažem da dijelim ne samo analizu, već i e, poziv naš je e, zadatak za Europske unije da upravo taj izazov je nešto čega se držimo. Moramo E, dakle, štediti, zaštiti sve one koje trebamo u ovakvoj situaciji u kojoj se nalaze ljudska prava. Nastavit ću sada na engleskom jeziku i reći da je za mene velika čast da mogu sudjelovati u raspravi i izvješću o stanju ljudskih prava u svijetu za prošlu godinu. Pojedinac i ljudsko dostojanstvo moraju biti u središtu djelatnosti Europske unije. Ljudska prava su bila i će prioritet našeg vanjskog djelovanja. Ne govorim ovdje o jednom od prioriteta, već o sveobuhvatnom prioritetu. To moramo uvijek imati na umu od našim odnosima s trećim zemljama. Ovaj dom to utjelovljuje. Europski parlament od uvijek je promicao <clears throat> ljudska prava. Svaki dan radimo vrlo konkretnim akcijama. Stalno idemo u zemlje gdje su ljudska prava dovedena u opasnost vrijednosti koje vi zastupate parlamentarna demokracija utjelovljena u nagradi Saharov. To je nešto što je dio europske politike koja se odnosi na ljudska prava u svijetu. Ona i jesu veliki izazov, ali primjenjuju se na mnogim planovima, naročito kako je 2012. godine e, usvojen paket za ljudska prava i e, kako smo napravili plan za 2015. godinu. Naš e, plan je da ispunimo mnoge važne ciljeve. E, svi smo mi predani i zalažemo se za ljudska prava i u potpunosti e, vladamo tim procesom dali smo sami sebi e, instrumente kojima možemo raditi na e, vanjskom djelovanju. Znamo da polažemo račune na tom planu, započeli smo s dijalozima o ljudskim pravima u kojima smo se angažirali mi i naši partneri. A vaša podrška u provedbi tog plana bila je ključna. Mislim da je sada došao trenutak krenemo korak dalje i naš zajednički rad moramo strukturirati oko naših zajedničkih prioriteta. Otkako sam stupila na novu dužnost, počela sam se zalagati da se akcijski plan na planu ljudskih prava počne provoditi. On se ne smije zasnivati samo na popisu stvari koje treba obaviti, već na političkim prioritetima. Jedan od njih je podržavanje demokratske tranzicije u svijetu koji nas okružuje. Naše diplomatski napori i vaš parlamentarni rad moraju ići ruku pod ruku, moramo se međusobno podržavati. Drago mi je što cijenite to da vam se mi e, redovito javljamo izvještajima u različitim formatima. Također podržavamo i organizacije civilnog društva. Konsultacije s civilnim društvom prije i poslije dijaloga o ljudskim pravima, o svim važnim e, e, izmjenama u političkim događanjima postalo je nešto što smo uveli sistematski. Na forumu prošle godine na kojem je bilo više od 200 predstavnika i građanskog društva iz cijelog svijeta. Bio je e, mogućnost da se govori o slobodi govora u svijetu novih europskih politika. Drago mi je da zaista cijenite baš kao i ja e, sta, rad vašeg bivšeg kolege Stavrosa Landrinidisa. Stavrosa da sjedi kraj mene, ali njegova je E, pomoć zaista odsudna u promicanju ljudskih prava u cijelom svijetu. Povećanje regionalnih mehanizama kao i jačanje univerzalnih vrijednosti ljudskih prava. Drago mi je da danas mogu ovdje objaviti da sam odlučila produžiti njegov mandat te da je vijeće poduprlo tu odluku. Što se tiče našeg zajedničkog rada, o prioritetima našeg zajedničkog rada na planu ljudskih prava, neke općenite primjedbe. U potpunosti dijelim vaš pristup. Mi ulažemo napore kako bi se interna i unutarnja koherentnost Europske unije povećala. Želimo li ojačati e, kredibilitet Europske unije kao globalnog dionika, moramo naglasiti e, da e, moramo raditi E, zajedno i da moramo imati takve politike Europske unije koje će biti u skladu s poveljom Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima. Moramo dakle biti koherentni unutar naših granica i izvan naših granica. A zaista da bismo bili istinski vjerodostojni moramo prvo dobro raditi unutar naših granica. Postoje još e, druge teme kojima želim dati prioritet u novom akcijskom planu. Nekoliko primjera. Interna eksterna koherentnost naših politika, kao što sam rekla, ali i podrška civilnom društvu. Politička, tehnička, financijska pomoć. Moramo podvostručiti napore da e, se e, poveća taj prostor za njih koji se u toliko zemalja smanjio. Moramo također se boriti protiv toliko kršenja ljudskih prava u mnogim sukobima u svijetu. Moramo spriječiti takvo nasilje i moramo raditi na međunarodnim mehanizmima za borbu protiv nekažnjivosti. Treće, promicanje ljudskih prava nije nešto abstraktno. Imamo konkretne instrumente kojima se možemo koristiti na europskoj razini, ali moramo povećati njihovu učinkovitost. Par riječi o tome. I ja, naš dijalog o ljudskim pravima e, je nešto što se upuštam ne e, kao nešto što bi bilo samo razgovori. Mislim da to mora prožeti sve bilateralne sporazume sa partnerskim zemljama i u Stavros upravo radi na tome e, sa kontaktima sa svim našim suradnicima u svijetu. Četvrto, zalažemo se za zaštitu prava žena, djeca, skupine LGBT. Moramo dati smjernice, moramo povećati eh, i objašnjavati eh, kakve eh, kakve su naše želje. Moramo to uputiti svima. Vaše delegacije koje imaju toliko tjesne kontakte sa toliko zemalja u svijetu mogu također promicati te vrijednosti. Peto, u kontekstu promicanja ljudskih prava kao univerzalnih i nedjeljivih mi govorimo o ekonomskim, kulturnim i socijalnim pravama i to putem naše pomoći za razvoj. Mislim da tu Europska unija može postati prethodnik tako što će provesti načela ljudskog prava e, Ujedinjenih naroda kao što je bilo rečeno u izvješću Howitt. Što se tiče vjerskih manjina koji su izvor brige za sve nas, ja sam već s našim partnerima počela se boriti protiv nasilja počinjenog u ime vjere i time da se treba pozabaviti pravim izvorima radikalizacije u našim društvima i e, na Bliskom istoku, ali i u drugim dijelovima svijeta, primjerice Pakistanu i Afganistanu. Ali moram naglasiti još jednom i u našim društvima tu ponovno moramo više raditi na dimenziji unutarnje i vanjske politike. Uvjerena sam da je promicanje slobode govora, slobode vjeroispovijesti nešto što je nevidljiv dio borbe protiv e, terorizma. Ne može biti stabilnosti i sigurnosti bez ljudskih prava. Moramo se svakoga dana na to podsjećati mi, ali i naši partneri. Mi smo e, ovih e, dana E, strogo osudili e, kršenja ljudskih prava i nasilja od strane Daesha i drugih terorista. Europska unija e, odgovara na situaciju u Siriji i jako smo se implicirali u Iraku mi se sada usmjeravamo na to da naša pomoć dođe na ona područja gdje ima velike potrebe i do kojih je teško doći. Za Siriju istražujemo ciljane programe za manjine kako bismo osigurali sigurnost svih etničkih i vjerskih manjina, kako bismo olakšali jednu inkluzivnu tranziciju i e, kako bismo pomogli ranjivim skupinama u društvu. Podržavamo također i rad mnogih na terenu kako bi se e, kršenja ljudskih prava pribilježila kako jednoga dana ne bi ostala nekažnjena. Zahvaljujem se na mnogim elementima vašeg izvješća. E, računam našu podršku da to sve provedemo zajedno i e, bit će mi drago slušati vašu raspravu i nove ideje koje tamo mogu čuti. sada gospođa Hautala na jednu minutu e, i to u ime odbora DEVE. Hvala. Uvijek je tako važno kada govorimo o izvješću ljudskih prava u ovoj kući da mi je drago kada u ime odbora DEVE mogu reći da je gospodin Panceri u potpunosti uključio politike e, razvoja u e, naš odgovor na godišnje e, izvješće i e, u potpunosti vjerujem da će visoka povjerenica element razvoja u potpunosti uključiti u naše vanjske odnose kao njihov sastavni dio. Vrlo mi je drago da je posebni izaslanik Stavros Lamiridis e, opet imenovan i e, vidimo sada rezultat toga. E, mislim da je izbor gospodina Labrinidisa bilo sretno rješenje vaše prethodnice. U izvješću gospodina Panzerija vidimo da mnoge teme vezane za ljudska prava su tjesno povezane s pitanjem razvoja. Ja sam uvjerena, gospođo Mogherini, da kao potpredsjednica Europske komisije tjesno surađujete i s glavnom upravom koja se bavi tim pitanjima. Ljudska prava su za nas toliko e, važna da i e, vezana za razvoj da se one niti ne spominju u izvješću, ali ja sam uvjerena da ćete vi raditi na svim ovim pitanjima. Hvala lijepo, a sada bih riječ dala gospođi Žitnanskoj. Ona govori u ime odbora za ženska pitanja. Hvala lijepo, predsjedavajući. Kad pitate koje probleme mi u našem odboru smatramo najgorim, kada je u pitanju položaj žena, onda govorimo, mi smatramo, 51% od nas smatra da je problem upravo u nejednakosti na području i na tržištu rada. Ali da vam govorim što ja mislim što je najvažnije. Mislim da je najvažnije da države stvore atmosferu povjerenja. Kako se ne bi dogodilo da neka žena koja je žrtvom nasilja, da takva žena ne bude nagovorena kao da prešuti sve i da se ponaša kao da se ništa nije dogodilo. Zemlje članice dakle moraju stvoriti povjerenje i za žene koje pate od nasilja, ali i za sve ostale E, pripadnike različitih manjina i manjinskih zajednica u društvu, uključujući LGBT zajednicu. A da bi to sve skupa postigli treba funkcionirati pravna država i policija, ali isto tako moramo i sa mladima početi raditi kako bi se počeo mijenjati mentalitet. Mnogi od nas dolaze iz zemalja u kojima se na čuške gleda kao nešto sasvim normalno i to i od e, dječjih e, već odnosa i treba im stalno ih ohrabrivati i preodgaja de facto. Hvala lijepa, a sada počinjemo sa predstavnicima klubova zastupnika. Ja bih na sve vas želio apelirati da se pridržavate vremena predvođenog za govor. i Panzeri, e, Gospodine Preda, imate jednu pol minutu. Hvala lijepo. Evo, mi smo već mjesecima raspravljali gledali pregovarali između različitih klubova zastupnika Europskog parlamenta u vezi ovog izvješća Panceri. S moje pozicije sam jako sretan što mogu tvrditi da će tekst koji sutra ide na glasovanje, jedan tekst koji jako, jako točno i kompletno odražava e, stajališta EPP-a kada govorimo o ljudskim pravima na prvo mjesto. I posebno bih ostao kod tih dvostrukih vrijednosti, važnih prioriteta, ljudska prava i demokracija. Za nas su to dvije vrijednosti vrlo, bliz, vrlo usko povezane. I zbog toga mislim da je u kontekstu ovog izvješća važno još jedan puta ukazati na to. A mislim da je izvješće stvarno pokazalo koliko su demokracija i ljudska prava povezana. Mislim da demokraciju i ljudska prava možemo gledati samo tako i samo zajednički. To moram posebno sada kazati nakon vrlo žučnih i burnih rasprava koje su se među kolegama vodile upravo na tu temu. Neko od kolega je rekao da Rusija što se tiče demokracije, demokratičnosti društva stoji bolje nego Evropska unija, pa onda mislim mogu tu jedino argumentirati e, da to baš i nije tako, a najbolje to objašnjava i pokazuje upravo ovo izvješće. Nadalje bih eh, rekao da se Evropska unija zauzima za ljudska prava i demokraciju i na područjima izvan Evropske unije, što naravno pretpostavlja ćemo prvenstveno u svojoj kući ih čuvati. Međutim, stanje ljudskih prava u Evropskoj uniji nije predmet ovog izvješća. Ja sam govorio sa različitim kolegama iz odbora Libe koji su s pravom istaknuli da je stanje ljudskih prava na području Evropske unije zapravo njihova domena i njihova nadležnost mi ne možemo tu recimo nikome Europskoj uniji nametati kako će odlučiti glede e, abortusa ili istospolnih e, bračnih zajednica ili životnih partnerstava. To potpuno spada pod subsidijarnost u nadležno zemlje članice ili je pitanje ili ovisi o pitanju savjesti. Hvala lijepa. Sada gospođa Valencijano ima na dvije minute riječ. Gracias, presidente. Hvala lijepo predsjedavajući. Danas poslje podne se bavimo jednim izvrsnim izvješćem, to je barem moje mišljenje izvješće koje je vrlo objektivno, vrlo učinkovito i vrlo e, dubinski analiza, analizirajući raspravlja i razmatra ta važna pitanja. Međutim, mi znamo da postoje neki monstrumi koje smo davno trebali već iskorijeniti, a to je ksenofobija, fanatizam, rasizam i e, nažalost on još uvijek postoji zbog toga jesu ljudska prava ugrožena još na mnogim mjestima globalno gledano. Stoga mislim da se ovo izvješće mora danas popodne raspraviti na taj način da se još jedan puta svi izjasnimo i obvežemo za pravnu državu i za poštivanje ljudskih prava. samo s pravnom državom ćemo imati instrumente da čuvamo demokracije i ljudska prava. E, borba protiv terorizma i gospodarska krize su dali svoj doprinos u svemu a posebno u tome da na nekim područjima e, svijeta stanje ljudskih prava biva sve gorim i gorim. A protiv toga se moramo boriti i to isključivo sredstvima pa pravne države. To naravno i nadilazi naše prioritete koji su sigurnost za sve. Ali da bismo u tome uspjeli potrebna je čvrsta povezanost čitave Europske unije. I ne možemo jednostavno više postupati tako da u jednoj ruci nešto nudimo i nešto dogovorimo i nešto potpišemo, a s druge strane upravo vršimo suprotne stvari i drug suprotne e, procedure provodimo. Mi moramo apsolutno dobrim primjerima svima predvoditi i biti im uzor. Isto tako mislim da je ovaj dio u izvješću koji govori koliko je privatno gospodarstvo i privatne poduzeća imaju veze s tim i koliko su važan faktor. Jer upravo naša evropska poduzeća rade u mnogim zemljama trećeg svijeta i tamo snose zato i veliku odgovornost. Mi u Europskoj uniji smo inače jedna vrlo, vrlo moćna tvorevina i mi se moramo boriti i za ljudska prava izvan Europske unije. Prema tome, ja sam toga želim našem povjerniku za ljudska prava čestitati na produžetku mandata i čestitati mu na izvrsnom radu. Hvala lijepo i ja bih mu čestitati. A sada bih vas e, želio upozoriti da već sada zaostajemo za predviđenim rasporedom i malo nam fali vremena. Stoga molim kolegice i kolege da odustanu od plavih kartica jer nemamo zbilja vremena. A sada gospodin Demes ima riječ na minutu i pol. Hvala lijepo predsjedavajući. Ovaj, ovo izvješće, drage kolegice i kolege, je postao jedno čisto debelo i opsežno djelo koje je inače izvrsno i sve čestitke izvjestitelju i suradnicima. Međutim, imamo neke pozitivne stvari, a to je da Evropska unija ima sve više instrumenta da se bori za očuvanje i poštivanje ljudskih prava. Međutim, kad kad se uz te instrumente mora još vezati dovoljna politička volja. U nekim regijama napredujemo, primjerice Južnoj Americi, ali u nekim drugim područjima svijeta je sa stanje s ljudskim pravama sve gore i gore. Rusija, nažalost, danas je već toliko puta ovdje se o njoj govorili, ali tamo je stvarno stanje sve gore i gore i to je postao pravim strateškim izazovom. Ja bih u tom kontekstu ukazao na to i na e, zahtjev za rezolucijom zbog e, zabrinjavajućeg stanja ljudskih prava i na Krimu koje je Rusija anektirala. Taj krimski narod je mali, ali vrlo ponosan. Dobrim dijelom je njihova prošlost e, zatajena i u mraku leži, ali međutim mi znamo da je tu samo tamo dva milijuna Rusa, ostalo su Tatari, krimski narod, koji su do sada uvijek živjeli miroljubivo, međutim sada više o toj toleranciji nema govora i to je dakle jedno vrlo zabrinjavajuće stanje. Potom stanje Ukrajine u dijelovima Ukrajine. Dakle, ako Ukrajinci žele zadržati svoju putovnicu u dijelovima koji su pod ruskom okupacijom, isto tako gube sva prava, uključujući i zdravstveno osiguranje. Zatim, pitanje vjerskih zajednica na Bliskom istoku i to je recimo jedan gorući problem. Naravno i tu trebamo se angažirati, ali ne smijemo zato zaboraviti Krim. Hvala lijepo, a sada gospođa Besera na dvije minute. Hvala lijepo predsjedavajući, ja bih e, željela čestitati gospodinu Panzerio također na ovom izvješću. To je jedan prekrasan uzoriti primjer za jedan integrativan, integrativno izvješće kojem je obuhvatio sve ono što muči nas različite klubove zastupnika u parlamentu, ali isto tako i sve ono što su, s čime se bave civilno društvo i njihovi predstavnici. Također, moram reći da je e, ovdje se govori i o Međunarodnom sudu pravde, a u vezi s time bih posebno zahvalila kolegi iz Galicije koji danas nije mogao biti ovdje, koji je naime ukazao na to kako se na obranu aktivista za ljudska prava. Oni dolaze k nama, primjerice, ovdje nam objasne što se kod njih do, kod kuće događa, ispričaju nam sve o tom stanju, vraćaju se kući i tamo bivaju ponovno ugroženi. 268 različitih uvodnih izjava ovdje ima taj izvješće i sjajno izvješće. Govori se o pristupu pitkoj vodi, o svim najbitnijim stvarima, govori o izvješću UN-a za 2013. i 2014 mi to sve smo pročitali, ali se ne možemo složiti baš sa svim, jer 15% svjetske populacije nema recimo uopće dostup normalnom toaletu, nema dostup sanitarnim najnužnijim uvjetima. Zatim, koliko godin, milijun i pol djece i mladih godišnje umire od posljedica dizenterije i sličnih e, crevnih oboljenja. Zatim, kolike su posljedice bolesti kao što su poliomijelitis ili različite druge bolesti koje bi mogli suzbiti već samim cijepljenjem. To su dakle opasnosti ne samo po zdravlje, nego i po razvoju čovječanstva. Danas bih htio prekinuti ovu šutnju i poduprijeti kampanju Jana Kampana koji se od 2005. bori za čiste sanitarne uvjete, što smatramo da je temeljno ljudsko pravo. Hvala lijepo, a gospođo Veržat, vi imate minutu vremena. Hvala, gospodine predsjedniče. Kao i svake godine ponovno razmatramo ovo izvješće o, demokratskim, eh, o demokraciji i ljudskim pravima u svijetu. Mi eh, ovdje imamo mnogo točaka koje E, pokazuju dvije mjere koje postoje u Europi. Postoji dosta zanimljivih e, točaka, ali mislim da Europa nije na ispravnom mjestu za davanje lekcija i tu moram govoriti o e, socijalnim pravima, naročito o socijalnoj odgovornosti poduzeća. Moramo koristiti međunarodne mehanizme pravno obvezujuće kako bismo natjerali poduzeća da poštuju socijalne propise. Zašto ne bismo govorili o svim nepravodnim planovima, socijalnim planovima otpuštanja radnika? čovjeka i na koji način govoriti o demokraciji u svijetu ako govorimo o suradnji sa trećim zemljama, naročito po pitanju migracije kao i proces Kartun e, i e, pregovore sa e, afričkim vođama. Znate da svi oni koji se nazivaju braniteljima ljudskih prava nisu takvi i da predstavljaju nekada i opasnost, zato GUE neće glasovati za ovo izvješće. Hvala lijepo. Sada gospođo Lohbiler ime zelenih na dvije minute. Štovana gospođo visoka predstavnice, štovani gospodine posebni izvjestitelj za ljudska prava, kolegice i kolege. Ovo izvješće je jako dobar prikaz mnogih i brojnih aktivnosti EU unije na mnogim područjima gdje se krše i gdje treba zaštititi ljudska prava. Međutim, ovo izvješće isto tako pokazuje gdje bi trebalo poduzeti više napora. U razgovorima s diplomatima, kolegama iz drugih parlamenta čujemo redovno koliko se dive našim uvjetima pravne države u Europskoj uniji čitavo i našem zapravo stanju ljudskih prava. Međutim, u međuvremenu vidimo i kritiku različitih situacija i naših politika glede ljudskih prava. Primjerice, koliko je mjeri nismo mogli pomoći tisućama izbjeglica koje pokušavaju svake godine doći u Europsku uniju i pritom nađu smrt. Dakle, zaista je sramno što nismo uspjeli naći mogućnosti da izgradimo legalne puteve do Europe i što još uvijek nismo našli priprem, dovoljnu pripravnost kod zemalja članica da prihvate te izbjeglice. Osim toga, izvješće nam daje druge prijedloge kako stvar, situaciju poboljšati. Nažalost, još nismo uspjeli dobiti većinu i da je da se uvede jedna redovna provjera stanja ljudskih prava, pogotovo kod svih i trgovačkih odnosa Europske unije sa zemljama trećeg svijeta. Zatim, šta treba učiniti kad dođe i kad se utvrdi da je došlo do kršenja ljudskih prava, koju mogućnost imaju onda ti ljudi izvan Evropske unije, ako su u kontekstu Evropske unije ili evropskih poduzeća od njihova prava prekršena, koju mogućnost imaju prijaviti se onda ili tražiti zaštitu pred Evropskim sudovima. Hvala lijepo, a sada gospodin Korao. Hvala lijepa. Ja pozitivno gledam na izvješće što ga je napravio kolega Panceri. Njegov je e, rad bio opsežan, vrlo dugačak i naporan. I e, činjenica da se opredijelio upravo za tematski pristup. I tako e, smo izbjegli onaj katalog zemalja gdje se ranije razgovaralo o njima do u nedogled. Mislim dakle da je polazište ovog izvješća prilično dobro. Cijenim činjenicu da u razdoblju kada je vanjsko djelovanje Europske unije u e, sve više u pregovorima kao temelj uzima poštivanje ljudskih prava. Drago mi je dakle da se na jasan i čvrst način traži da se ljudska prava poštuju. Bilo bi dobro da sve ovo bude obvezujuće jer nažalost često naše rezolucije nisu na kraju nešto što se popratni konkretnim akcijama. E, na minutu. Mr. President, this report throws a spotlight... E, u ovom izvješću ukazujemo e, da e, na mnoge negativne prakse nasilje nad ženama, genitalna mutilacija žena, e, mnogo drugoga, ali ponekada čini mi se da na tu vrstu zlostavljanja gledamo kao na nešto što se događa negdje daleko. U Sjevernoj Irskoj 27. ovog mjeseca će javni E, odbor od, e, krenuti e, u optužbu protiv jedne obitelji pekara koji je odbio izbeći, ispeći tortu zato što je trebala biti za civilno partnerstvo dvije osobe istoga spola. Prema tome, kao što je gospođa Hale, zamjenica predsjednica Vrhovnog suda u Velikoj Britaniji, pokazala da je najvažnije da možemo zaštititi slobode i e, na to na razuman način. Molim dakle da me podrže zastupnici. Gospodin Grib, minuta i pol. U godišnjem izvješću smo se bavili jednom... to je zapravo bila vrlo teška zadaća, pogotovo što se tiče na kraju rezultata koji je morao se nekako auditoriju približiti. I zbog toga posebno čestitam našem izvjestitelju. 2013. je, mislim, obilježila vrlo teške promjene i pogotovo recimo Euromajdan u Ukrajini. Osim toga to je bila godina kada smo vidjeli velike promjene nakon takozvanog arapskog proljeća. Imamo li problema sa, govornik pita da li imamo problema sa prijevodom. Molim vas nastavite. Također, to je bio i početak dramatičnih promjena, promjena na Bliskom istoku. Zato što je tada počeo svoj pohod krvavi ISIS, ta ekstremistička militantna grupa koja je svom, iza sebe ostavila tisuće i tisuće žrtava, koja je počinila nebrojene dijela nasilja, samo da damo primjer recimo uništenje kompletnih malula i malula regija u Siriji, kompletno uništenje svih zgrada, posebno vjerskih objekata i uništavanje života tolikih ljudi. Zatim jako se pogoršalo stanje kršćana i život kršćana na Bliskom istoku, zatim Sjeverna Koreja, pa potom u Egiptu i na drugim mjestima svijeta. Prema za sadašnjim izvješćima znamo da se recimo nekoliko stotina kršćana diljem, nekoliko stotina tisuća kršćana svake godine teško stradava od različitih progona. A recimo mi smo isto tu su spominjali Mali, Libija, Sudan ili Niger, isto tako zemlje gdje je stanje s ljudskim pravima vrlo dramatično i teško. Ali na kraju su pokazani pozitivni primjeri. 2013. godina koja je označila početak Evropskog fonda za demokraciju. Osim toga smo dodijelili i Saharovljevu nagradu upravo za te teme koje su nam pokazale tu situaciju, situaciju i koje su još e, bile svijetli trenuci. Hvala lijepo gospodin Weidenholzer. Ovo je vrlo ambiciozno izvješće koji se koncentrira na sadržajne težišta problema ljudskih prava i na taj način izbjegava onu opasnost da jednostavno navede kataloške koji su problemi i gdje je došlo do kršenja ljudskih prava što je općenito uvijek ostaje jedna površna i nedovršena situacija. Parlament, zahvaljujući ovom izvješću, ima mogućnost da brzo i ciljano reagira na sve gdje trebamo se aktivirati. Stoga pozdravljam ovo izvješće i posebno prijedlog da se uspostavi jedna parlamentarna skupina koja se treba baviti stvaranjem jednog stalnog i ažuriranog pregleda koji od ljudskih aktivista i borca za ljudska prava negdje uhićen. Također, mi znamo da postoji e, opasnost dvostrukih standarda, ali zahvaljujući ovim prijedlozima bi mogli minimirati takve dvostruke standarde kod e, procjene ljudskih, e, kršenja ljudskih prava u Europi. Jer ne postoje zapravo dobri i loši, ne postoje važni i nevažni slučajevi kršenja ljudskih prava. ljudska prava su kategorija sui generis i njih kontinuirano braniti i očuvavati znači investirati u našu budućnost. samo pravna država i demokracija mogu osigurati svijet. Prema tome, takva politika koju mi vodimo mora naći i pravu ravnotežu između tihe diplomacije i javno iznesene kritike. Institucija posebnog povjerenika za ljudska prava Evropske unije za koju mislimo da je Stavro Stanides odlična, odlična osoba je jedna vrlo dobra institucija i treba trebaju zapravo dalje izgrađivati i njegovati i davati na se više ovlasti. Hvala lijepo, a sada gospodin Belder na jednu minutu. Hvala lijepo predsjedavajući. Izvješće Panzeri navodi jasno govori o globalnom progonu kršćana i to s punim pravom, vrlo otvoreno o tom govori. I tu se nameću pitanja visokoj predstavnici i komisije. naime pitanje za primjerenosti jednog poslanika Europske unije za vjerske slobode. Ja sam zapravo već shvatio iz ovih diskusija koje smo vodili da se o tome počelo razmišljati pa čak i pričati. U članku 133 mi jamčimo vjersku slobodu u našem ugovoru temeljnom. A sada smo već dvije godine prošlo od kad se počelo o takvim stvarima govoriti, o smjernici, o tim slobodama i sad me zanima od visoke povjere, predstavnice i Europske komisije da li je to realno, da li postoje već se nešto učinilo na tom području i da li ste to izvješće napravili i da li kad možemo očekivati nešto o tom. E, gospodin Weigl na jednu minutu. Gospodine predsjedniče, visoka povjerenice, poštivanje ljudskih prava treba biti preduvjet za naše odnose sa zemljama sa kojima imamo ugovorne odnose, ali i jesmo li izvukli bilo kakve posljedice iz onih situacija u kojima su zemlje e, prekršile ljudsko pravo i okupirali druge teritorije. Prije nekoliko mjeseci izraelski premijer je rekao da ne podržava rješenje sa dvije države. Mi, to vrlo, mi vrlo dobro znamo što to znači. Ministar vanjskih poslova iz Armenije koji je okupirao Nagorno Karabav je rekao u intervju kojim je dao u mojoj zemlji da Armenci mogu biti strateški partneri u gospodarstvu, a što se tiče obrane strateški partner je Rusija, a ruska vojna e, baza predstavlja e, pretnju za sigurnost njegove zemlje. Vlada Maroka je također naš partner i uskoro organizira visoku, konferenciju na visokoj e, razini u o okupiranom teritoriju u e, Sahari gdje se krše sva prava e, stanovništva tamo. Gospođo Mogherini, hoćemo išta promijeniti mi u politici prema ovim zemljama? Hvala. Hvala. Gospodin Kabras, jedna minuta. Hvala. Istina je da u posljednjih deset godina stajalište, odnosno položaj žena u društvu je poboljšan. No, ipak što se tiče političkih i socijalnih aspekata, razlike između žena i muškaraca su i dalje primjetne čak i u zemljama koje su članice Europske unije. Dozvolite mi sada da citiram nešto što je rekao John Stewart prije 146 godina. On je rekao dajte ženama pravo korištenja njihovih e, sposobnosti, omogućite im odabir e, posla kojim se žele baviti i dajte im sve iste mogućnosti kao i svim drugim e, ljudima. Na taj način ćete udvostručiti imati e, mozgove koji će raditi u službi čovečanstva. Dakle, to je bilo prije 146 godina i trebamo sada raditi na tome da to postane e, realnost. Gospodin Karver, minuta. Hvala gospodine predsjedniče. U e, našem u našem radovanju, u našem radu Znamo da postoji industrijska akcija koja se poduzima zbog e, kršenja ljudskih prava. Zbog toga postoje i optužbe diskriminacije protiv e, osoba sa invaliditetom kojima nije odobreno određeno radno mjesto. Postoje temeljna kršenja ljudskih prava, no međutim EPO je tražio imunitet, nizozemska vlada je intervenirala kako bi spriječila provedbu E, same presude. Ono što je šokirajuće je činjenica da su se ti ljudi žalili e, ne samo EPO-u već isto tako i e, komisiji, a istovremeno nije ništa učinjeno da im se pomogne. Kako možemo tražiti poštivanje ljudskih prava kada postoji takva kršenja ljudskih prava u našim zemljama, naročito onima koji djeluju u pravosudnim institucijama Europske unije? Hvala. Gospodin Šaprad, jedna minuta. Gospodine predsjedniče, drage kolege, izvješće Panzeri je e, dokaz da je imperativ ljudskih prava postao dijelom e, vanjske politike Europske unije. Tražimo od zemalja da napuste svoje demokracije da ne slijede posebne interese, a u korist promoviranja jedne ideologije. Europska unija ne želi e, biti na prvom mjestu na svjetskoj e, razini. Europska unija ima samo jednu ambiciju, a to je e, davati lekcije iz morala cijelom svijetu, promovirati pobačaj i slabiti slabiti reprodukciju e, ljudi i to je zapravo središte ovog izvješća Panzeri i EPP e je e, prihvatio ovo izvješće na taj način što su razvodnjene određena područja, a istovremeno su razvodnjene i e, pitanja koja se tiču Sjedinje američkih država i e, Rusije i mi ćemo glasovati protiv ovog izvješća. Hvala. Tokiš Lazlo. Vijeće je usvojilo strateški okvir za Europsku uniju, za demokraciju i ljudska prava kako bi ojačalo naš angažman za treće zemlje. Europska unija za sad ima specijalnog predstavnika za ljudska prava kako bi e, naš rad bio učinkovitiji. Sada imamo više sredstava za obranu ljudskih prava na svijetu, ali istovremeno još uvijek ne uspjevamo u potpunosti obraniti ljudska prava jer svaki put dovodimo u pitanja naše vrijednosti i mislim da je sramotno da ovo izvješće bude iskorišteno u ove svrhe i to od nekih iz ovog parlamenta. Oni su iskoristili ovo izvješće kao priliku da govore onim stvarima koji su u nadležnosti država članica. To je u potpunosti neprihvetljivo i to narušava naš kredibilitet. Mislim da sada se moramo baviti svim pravima, ljudskim pravima i da se moramo usprotiviti bilo kakvom kršenju tih prava. Gospodin Howard, jedna i pol minuta. Ne, ispričavam se. Nadam se da ovo nije plava kartica ili je. Porque es posible que la interpretación no fuera correcta. Pero el colega que inter... Možda su se prevoditelji zapravo ovdje zabunili, ali Prethodni govornik je govorio e, o homoseksualcima kao o otrovu u društvu i ja tražim da se to povuče iz ovog govora, osim ako je to greška prevoditelja. Ne možemo na taj način govoriti o homoseksualcima, oni nisu otrov za naše društvo i mi ne smijemo ni na koji način to prihvatiti. Da ali sada moramo ići dalje i predajem riječ Richardu Hovitu, minuta i pol. Hvala kao izvjestitelj za odgovornost poduzeća želim se usredotočiti na one aspekte ovog izvješća u kojima se poziva da se primjene e, načela o poslovanju UN-a i e, akcijskih planova UN-u i želim se zahvaliti e, gospodinu, gospođi Mogherini na njenom zalaganju na ovim pitanjima. Naravno, nacionalni planovi moraju biti izrađeni na temelju ovih osnovnih načela. Gospođa Mogherini će inzistirati da sve države članice e, dovrše svoje planove. Isto tako države članice moraju procijeniti e, uzajamno nacionalne planove u e, nacionalnim parlamentima. Nakon francuskog prijedloga tražim da se uzmu u obzir europske preporuke, procjene E, dobrog rada poduzeća i preuzimanja socijalne odgovornosti i što se tiče socijalnog i financijskog izvješivanja i obveze izvješivanja o poštivanju ljudskih prava tražim od visoke predstavnice da e, podrži i e, provedbu ovog okvira, ali isto tako da zajamči poštivanje održivog cilja Banki Muna o kojem smo govorili i vi naravno surađujete sa glavnom upravom za pravosuđe te se nadam da ćete zajamčiti bolji pristup e, pravosuđu žrtvama e, e, socijalne nepravde u poduzećima. To je jedna od vrijednosti poštivanja ljudskih prava i demokracije. Hvala. Gospodin Jurek, jedna minuta. Gospodine predsjedavajući. Mislim da ovo izvješće, izvješće koje treba govoriti o poštivanju ljudskih prava, uključujući određene odredbe kojima se krše ljudska prava. Na primjer, u e, točki 165. se E, napada jedno društvo, odnosno želja društva e, zemalja Hrvatske i Slovačke koje su organizirale referendum kako bi zaštitile definiciju braka i u ovom u ovom stavku se govori i o napadu na samo organiziranje referenduma i ako želimo kritizirati e, organiziranje ili ishod referenduma o definiciji braka u tom e, slučaju e, možda dovodimo u tešku situaciju ljude koji se bore E, čak i protiv pitanja kao što je homofobija. U e, Poljskoj 2006. godine parlament je rekao da ako se pridružimo e, tradiciji, kršćanskoj tradiciji u Europi ne možemo uvoditi nove koncepte kao što je koncept homofobije. Gospođa Ferrara, ja sam izvjestiteljica u cijeni i e, moram reći da cijenim e, izvješće kolege Panterija. Konstitucionalni e, kontekst u kojem se sada nalazimo je puno više osjetljiv za temeljna prava. Prva potpredsjednica komisije je ona koja također mora jamčiti zaštitu ljudskih prava. E, gospođa Mogherini je također e, rekla da moramo zaštititi mi iz Europske unije ljudska prava u svijetu i da moramo ustrajno se boriti da se temeljna prava zaštite i unutar Europske unije. Upravo iz tog razloga tražit ću da se elaborira strategija zaštite ljudskih prava koja će biti interno i da se to ugradi i također u naše vanjske odnose. Moram, e, mi smo, mislim, e, premostiti dilemu iz Kopenhagena i to ne samo e, kada se govori o homeoškim kriterijima, prije, ne samo prije ulaska u Europsku uniju. Gospođa Foro. Hvala lijepo predsjedavajući. Puno se govori o središnjem mjestu pitanja ljudskih prava u vanjskoj politici Europske unije. Međutim, nije riječ samo o trećim zemljama. Mislim bi se trebali pobrinuti za to gdje se sve krše ljudska prava unutar Europske unije. Tu mislim prvenstveno na Poljsku i Rumunjsku. Jesmo mi nismo znali ili nismo htjeli znati da su tamo ljude mučili i šta su radili, kako su Amerikancima pomagali. A imali možda i drugih zemalja gdje se to događa. Kako se to događa da u Austriji recimo 60 godina i više nakon drugog svjetskog rata ljudi dobivaju, dobivaju kazne zatvora zbog slobodnog izražavanja mišljenja ili u Njemačkoj da imamo više od 13 tisuća sudskih presuda upravo zato što su ljudi izražavali slobodno svoje mišljenje. Imamo čak e, neke ljude koji su recimo i do 12,5 godina suđeni ili prebačeni na psihijatrije u Njemačkoj. Kako se može dogoditi da u Grčkoj neki parlamentarni zastupnici sjede više od 18 mjeseci mjeseci zatvora da nije podignuta optužnica protiv njih. Hvala. Un minut. gospođa Kinka Gal. Hvala lijepo tekintetben kiemelt figyelmet kaptak az éves jelentésben. Ugyanúgy fontosnak tartom, hogy javaslatom... Veselim se da su ove godine u izvješće ušle pitanja glade i, neishranjenosti djece. Jako mi je drago da je u izvješću posebno poglavlje koje se bavi pravima nacionalnih manjina, jer je vrlo poznato da su za posebne situacije potrebna i posebna rješenja. A sada bih govorila o teškim povredama i kršenjima ljudskih prava na Bliskom istoku, gdje kršćanje među njima djecu i žene e, porobljavaju, prodaju, ubijaju, muče i progone na svaki najgori način. To su zaista teški zločini i zločini protiv čovječnosti čak, koji su protiv svake, svake religije i potpuno spojivi sa temeljnim vrijednostima naše civilizacije. Ti ljudi, ti kršćani, to su pravi mučenici 21. stoljeća, a mi svi gledamo zapravo relativno pasivno što se tamo događa. Stoga tražimo od visoke predstavnice Europske unije da učini sve što je moguće kako bi se prekonilo takvo progon i takvih tih ljudi. Hvala lijepo Lijepo, neke kolegice i kolege možda nisu bili od samog početka ovdje. Ja sam već rekao na početku rasprave da nećemo dozvoliti plave kartice jer je nemamo vremena. A sada gospodin Kristeo. Hvala lijepo predsjedavajući. Ja bih želio prvo čestitati gospodinu Panceriju na ovom vrlo uravnoteženom i profesionalnom izvješću koje nam je prezentirao. A u povodu Međunarodnog dana žena ja bih u svojoj ovoj intervenciji javljanju govorio o nasilju nad ženama i posebno o vidu nasilja nad ženama kroz selektivne pobačaje kao i o dječjem radu. Mislim da su to prakse koje spadaju među najodvratnije primjere kršenja ljudskih prava. Francuski institut za demografiju objavio nedavno um, jedno izvješće u kojem govori da je selektivni pobačaj ženskih fetusa nešto što se događa recimo u zapadnom Balkanu i u središnjoj Aziji gdje onda E, već danas jako visoka zapravo neuravnotežen odnos između dječavojčica i dječaka i koliko je djevojčica sve manje. Zatim smatramo da je nasilje prema ženama isto dakle u nasilje prema ženama spada upravo to selektivno pobačaj. Nama trebaju bolji pokazatelji i više podataka da bi se mogli bolje boriti protiv tog fenomena. Na području e, dječjeg rada je bilo nekih napredaka u našoj borbi protiv tog ružnog fenomena i želim vas podsjetiti da mi u Europskoj uniji moramo stvoriti jedno okruženje koje će dovesti do istrebljenja tih praksi. Hvala lijepo. Gospođa Tomašić, na jednu minutu u većini slučajeva podržavam ovo izvješće ali kao zastupnica iz hrvatske osjećam se dužnom reagirati na točku. one hundred and sixty five izvješća u kojoj izvjestitelj izražava žaljenje zbog ishoda hrvatskog referenduma o definiciji braka iz prosinca. two thousand and thirteen godine smatram da ne postoji razlog za žaljenje jer ustavna definicija braka u hrvatskoj ni na koji način nije naštetila pravima lgbt zajednice. dapače

kako točka. one hundred and sixty five izvješća imputira to je riječ o pozivu na zaštitu tradicionalnih vrijednosti koje su naše društvo održale homogenim unatoč čestim povijesnim nedaćama koje su zahvaćale hrvatsku. Gospodine predsjedniče, drage kolege, jučer smo glasovali izvješće gospodina Tarabele, a gospođa Le Grip iz UMP-a je čestitala na tom izvješću našem socijalistkom e, kolege. A ja sam glasovao protiv gospodina Tarabele i glasovat ću sutra protiv izvješća Panzeri jer jedan i drugi promoviraju opasnu ideologiju, rodnu ideologiju i zahtjeve manjinskih e, zajednica. Izvješće Panzeri potvrđuje da Europska unija i dalje daje lekcije o ljudskim pravima cijelom svijetu, a istovremeno krši osnovna načela demokracije i ne poštuje suverenitet nacija ni želju e, država. U e, članku 165. ovo izvješće osuđuje slobodan izbor hrvatskog naroda da ustavom urede bračnu zajednicu između e, muškarca i žene, a e, to je izraz demokracije. Sada ćemo slaviti deset godina od kada je odbačen Lisabonski ugovor od strane Francuza i Nizozemaka i to je također izraz demokratskog prava. Im e, e, zastupnik Man na, jednu minutu. U Europskom parlamentu se upravo prisjećamo 56. obljetnice tibetanskog u, u, ustanka. U na svim zgradama općina u Europskoj uniji tibetanske zastave. Mi tražimo konačno zaštitu ljudskih prava, demokratičnu slobodu i kraj svakog nasilja nad Tibetom. Naše su misli kod 137 Tibećana koji su se tada u tom ustanku žrtvovali. Isto tako mislimo i na one koji su i dalje uhičeni. Tibet Sintes grupa se zauzima za jedan dijalog između predstavnika E, Dalaj Lame i predstavnika kineske vlade. Jedini tako navodni zločin Tibečana sastoji se o tome što su se zauzimali za vlastita legitimna prava, za održenje svoje kulture, svog jezika, svoje spiritualnosti. I zbog toga mi i dalje radimo punim angažmanom na tome da se ta patnja i poniženje tibetanskog naroda napokon okončaju. Hvala lijepo. Gospođa Rodriguez na minutu i pol. Antes de Hvala lijepa. Za početku ću se zahvaliti e, povjerenici na izvrsno obavljenu poslu. Evropska unija se zalaže e, za e, promicanje ljudskih prava u cijelom svijetu kao i poštivanje ljudskog dostojanstva. Vanjska politika mora se također rukovoditi tim načelima. Nažalost, Trgovinska politika Europske unije čini se podržava autoritarne e, koji svakoga dana krše ljudska prava. Ako žene e, e, ako mi prodajemo oružje i žene zbog toga prolaze kroz e, grozne trenutke, ne možemo se praviti, a to ne vidimo. Moramo zaštititi te ljude, moramo zaštititi ljudska prava

Politike koje su licemjerne su apsolutno nepodnošljive. To su pravi šamari za Europsku uniju ili da budem preciznija za odnose među e, e, unije. Njih e, moramo gledati na taj način da se ljudska prava stave na prvo mjesto Imamo zemlje s kojima imamo posebne odnose, a radi se o zemljama gdje se zatiru prava raznih blogera, pa čak i sudaca. A mi s tim zemljama radimo. Štititi ljudska prava e, se radi putem dijaloga, ali to ne znači da se uvijek trebaju praviti ustupci. To se ne može tolerirati i moramo paziti što radimo stalno, slušamo o strategiji, o poštivanju ljudskih prava. Međutim, u svemu tome što radimo, mislimo da moramo imati na umu kakve to posljedice može imati. Mislim ovdje na situaciju u Etiopiji. Tamo je mnogo toga krenulo krivo, ali to vrijedi i za mnoge druge afričke zemlje. Morali bismo imati proaktivnu politiku na tom planu. Zaista mislim e, da moramo E, imati čistu savjest. E, mnogo oružje ne smije se isporučivati kada govorimo o ljudskim pravima, jer ljudska prava su i prava žena. Zaključno, mnogo je dobroga napravio na ovom planu, ali to još uvijek nije dovoljno. Europska unija e, mora jednostavno početi raditi drugačije. Prekida se govornica. Dakle, oni koji brade ljudska prava često se njih e, ušutka. E, vi ste govorili 30 sekundi predugo, kasnimo. Molim kolege zastupnike da se pridržavaju vremena kojim je dodjeljeno. Gospodin Štetina, minutu i po. Hvala lijepa. Dame i gospodo, veliki ruski humanist i e, branitelj ljudskih prava Sergej Kobalov bio je jednom imenovan da dobije e, Nobelovu nagradu kada su Čečeni ubijani u velikim brojevima. Kovaljov je rekao, kršenja ljudskog prava ne mogu biti interno pitanje samo jedne države. Činjenica da on Nobelovu nagradu nije dobilo je zapravo samo pokazalo da indiferentnost e, država i e, društava za ljudska prava samo raste jer braniti ljudska prava nešto je e, što je vezano za osjećaj pravde osjećaj pravde koje je Sergej Kovaljev upravo imao. A takvi pristup sve više nestaje. Komercijalni interesi mnogih zemalja imaju prvenstvo pred drugim vrijednostima. A Kovaljev je lijepo rekao da e, pitanja ljudskih prava ne mogu biti unutarnja pitanja samo jedne zemlje. hvala. gospodin Benjamon ima jednu minutu. Hvala. Ovo izvješće o ljudskim pravima u svijetu zaista je važno. Pokazuje koliko je to vitalno za Europsku uniju. Poštivanje ljudskih prava je jedan od integralnih dijelova našeg identiteta i zato je jako važno da je bitno mjesto u našoj vanjskoj politici. Naročito sada kada se međunarodni poretak dovodi u pitanje i pojavljuju se alternativni politički modeli. Naš svijet, svijet je krize i problema, ali moramo se držati naših načela. Pogledajmo samo oko nas istočno partnerstvo i sredosemlje gdje vidimo da se na mnogim mjestima krše ljudska prava. Vidimo također da se članak 8. temeljnog ugovora često krši, a mnoga temeljne nevrijednosti za koje se mi zalažemo ne poštuju se. Naša politika susjedstva mora na srednji i dugi rok biti realna i realistična i zasnivati se na našim vrijednostima. Zaključno želim reći da vanjsko djelovanje Europske unije mora paziti na to da se ljudska prava poštuju. Moramo tražiti da se založe za mir, sigurnost i poštivanje ljudskih prava svugdje u svijetu. Hvala lijepa. A sada gospodin Ranžel na jednu minutu. Hvala. Hvala. Htio bih se usmjeriti na dvije ključne stvari. Prije svega, tranzicije na demokraciju. Tu mislim da Europska unija zaista ima e, vrlo važnu ulogu koju treba igrati. Radi se o zemljama koje aspiriraju ka demokraciji i u tim zemljama mislim da moramo pripomoći tranziciju. Na, u mnogim zemljama Juga Europe imamo pozitivne primjere i e, Grčka i Španjolska nekada. A na istoku Europe moglo je doći do mirnih tranzicija vrlo uspješno i to je zaista zaštitilo i poboljšalo situaciju s ljudskim pravima. To je bila prva stvar koju sam htio reći. A druga, vrlo kratko, moramo braniti temeljna prava. Ne samo kao današnji imperativ, to treba biti postepeni postupak. Moramo gledati napredak različitih zemalja. U nekim situacijama ne smijemo biti previše zahtjevni. Moramo procijeniti koliko su te zemlje napredovale jer čakav će napredak jednoga dana dovesti do prihvatljive razine zaštite ljudskih prava. Hvala. Hvala, a sada gospođa Komodini je u jednoj minuti. Ovo izvješće bavi se različitim pitanjima ljudskih prava, često se usmjerava na ona pitanja gdje je potrebno da Europska unija više djeluje. Meni bi bilo draže da u Europskoj imamo jedne čvršće okvire za takvo djelovanje, da imamo čvrste okvire pomoći trećim zemljama u procesu demokratizacije. Moramo imati ne samo konkretne akcije koje će biti e, imenovane kao prioriteti, već da moramo imati i mjerljive ciljeve moramo tražiti koherentnost između unutarnje i vanjske politike ljudskih prava. Ona se mora ojačati. Što se tiče e, borbe protiv medija, ona stvara opresiju i služi samo onima koji su na vlasti. A e, na taj način se dovodi do nestabilnosti i humanitarnih kriza. To može dovesti do migracija i tragedija na teritoriju eu unije i e, dakle trebamo zato surađivati na tom planu sa, zemljama, trećim zemljama. Hvala lijepa. Sada gospodin Buda jednu minutu. Pojedinac i e, ljudsko dostojanstvo ključni su elementi svih E, djelatnosti Europske unije. Zaštita ljudskih prava mora iz tog razloga biti prvi prioritet e, na e, dnevnom redu na programu svake države članice i Europske unije. Problemi s ljudskim pravima se povećao u odnosu na 2012. godinu i mnogi teroristički napadi su se povećali i proširili su se i na nove zemlje. A situacije na Bliskom istoku kao i problemi u Ukrajini samo su neke od opasnosti za sigurnost građana. Morali bismo raditi na e, tim pitanjima u svim bilateralnim odnosima s trećim zemljama. Hvala lijepa. Sada gospodin Kukan. Jednu minutu, molim. Hvala. 2013. godina bila je godina izazova, a način na koji smo mi odgovorili na kršenja ljudskih prava u svijetu, moram reći da se moramo pridržavati naših vrijednosti i načela što znači da ljudska prava moraju biti u središtu naših odnosa s trećim zemljama. Naša politika mora biti vidljiva, koherentna i učinkovita, a naročito se moramo usmjeriti na e, naše susjedne regije. Moramo podržati demokratske razvoje događaja i e, slobodne izbore. To su ključni preduvjeti za demokracije koje će to biti uistinu i u kojima će se ljudska prava poštivati. Ne možemo imati kompromisa na tom planu i na tome moramo inzistirati prilikom postupka proširenja. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Plenković ima riječ na jednu minutu. Mogherini, caro kolega Panceri, e, drago mi je da e, imamo danas na dnevnom redu ovo izvješće o stanju ljudskih prava i demokracije u svijetu za. two thousand and thirteen i mislim da je dobro da se iz ove rasprave vidi da e ona sutra usvojena zadnja verzija vašega izvjea zaista i biti e, odnositi se na one zemlje na koje treba a to su one zemlje koje jo nisu članice europske unije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

ja e, mislim da na to trebamo obratiti posebnu pažnju. Ja e, bi se zanimam za slobodu vjeroispovijesti i naročito nasilje protiv djece i djevojčica. E, često djeca rade, žrtve su nedovoljne ishranjenosti. Čujemo puno o silovanju i prisilnim brakovima za e, maloljetne djevojčice. E, puno smo o tome govorili ovdje, trebamo djevojčicama umučiti da djeluju i misle svojom e, glavom. Moramo, kao što smo rekli, tražiti da ljudska prava budu u središtu svih naših odnosa s trećim zemljama. Moramo ići dalje od samih riječi, moramo podržati slobodu vjeroispovijesti, slobodu govora i slobodu mišljenja. Hvala lijepa. Prelazimo sada na spontano javljanje za riječ. Želim vas obavijestiti da se 13 kolega javilo za riječ. Mogu dopustiti samo sedmorici da e, uzmu riječ, sedmori njih da uzmu riječ, najprije Saba Šogor. Hvala. U ovom izvješću se naglašava važnost uvjeravanja, upoštivanja e, ljudskih prava i pravo na udruživanje. U jednoj od država članica Europske unije e, mirovni prosvjedi, a govorim o Rumunskoj, su zabranjeni iz prostog razloga što E, organizatori nisu mogli da se slože o cilju prosvjeda. To su prosvjedi koji su se trebali održati u jednom od naših gradova u kojima je došlo do e, nasilja prije nekoliko godina. Demokratski sustav zapravo ne bi trebao e, se miješati u organiziranje mirovnih prosvjeda, a pogotovo u Rumunjskoj koja je zemlja koja zaista se brine o svojim manjinama na vrlo civiliziran način. I e, nama naravno nije u cilju negirati prava manjina. Mi smo u Europskoj uniji i vrlo dobro znamo da ukoliko bismo to radili, time bismo ugrozili naš kredibilitet. Hvala. U ime SND-a gospodin Sencerka. Hvala. Mislim da je izvjestitelj eh, gospodin Panceri učinio sjajan posao o ovom ključnom pitanju ljudskih prava, naročito u uvodu u kojem govori o eh, ljudskim pravima, pravima djece, eh, pravima vjerskih i etničkih i rasnih e, manjina i općenito govoreći manjina. To su ljudi koji su e, dio društva, a e, dosta su diskriminirani u većini zemalja na svijetu, te im je stoga bitna zaštita vlade. Europska unija mora pokazati put u kojim moramo ići. Društva se moraju izmijeniti iznutra, a vlade mogu u tome igrati veoma bitnu ulogu. Tu mora postojati usklađivanje unutar naših e, granica tako da ljudi ne bi morali ići u drugu zemlju kako bi njihova prava bila ispoštovana. Stoga smatram da je ovo ključno pitanje za Europsku uniju i kada govorimo o drugim zemljama koje nisu u Europskoj uniji moramo pokazati istu razinu poštivanja prava. Hvala. Gospodin Zambacki, izvolite. Hvala. Naš kolega, gospodin Panceri, je zaista obavio sjajan posao, no ipak mi imamo određene kritike u našem klubu zastupnika, naročito vezano uz izbjeglice, klimatske promjene, e, trgovinsku politiku i druge. Mi smatramo da Litva, Slovačka i Hrvatska su kritizirane zbog pitanja koje se tiču unutarnje politike tih zemalja. Mi smatramo da svaka država članica ima pravo sama odlučiti o koje obiteljske tradicije e, želi braniti. U zemljama kao što je Turska, na primjer, se podržava islamska država. Hvala, gospođa Bilbao, izvolite. Hvala. Hvala. Europa želi ostati referentno mjerilo po pitanju poštivanja ljudskih prava. Stoga moramo govoriti jednim glasom i zaista moramo se angažirati za zaštitu najranjivijih zajednica i s obzirom na sve što se dešava u Izraelu, u američkim državama i u, u Kini, moramo stati u obranu e, najugroženijih, na primjer u Palestini, u Sahari. E, prije nego što govorimo o tim pitanjima, moramo isto tako riješiti e, probleme u Europskoj uniji. Moraju i europske zemlje poštivati povelju o ljudskim pravima. Ovo je međunarodni dan, dan borbe protiv terorizma i trebamo iskoristiti taj dan kako bismo zaista rekli istinu u Europi i kako bismo odali počast svim žrtvama, uključujući i žrtve iz Španjolske koje su nestale jer su se usprotivile državnom puču. Hvala. A gospodin Kusagonas. Ova Današnja rasprava je malo paradoksalna jer mi govorimo o ljudskim pravima i demokraciji u trećim zemljama, a ne govorimo o problemima koji postoje unutar Europske unije. U ime proračunske stabilnosti mi smo e, žrtvovali demokratski legitimitet. E, Europski parlament i nacionalni parlament parlamenti su ograničeni u svojem radi. radu. Socijalna prava su također ugrožena zbog proračunskih rezova. Ako vas zaista zanimaju ljudska prava, ja vam preporučujem da umjesto što govorite ono što se dešava u trećim zemljama, potvrdite pristupanje europskih država povelji o ljudskim pravima i uzimajući u obzir situaciju u Europskoj uniji i e, svim predmetima koji se nalaze pred sudom za ljudska prava. Oni koji govori o proračunskoj stabilnosti i mjerama štednje će tek tad shvatiti što to zapravo predstavlja za Europsku uniju. Gospodin Šotas. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Tema ove rasprave je zaista veoma složena, ali ja se želim dotaći nečeg o čemu nismo govorili još uvijek u ovoj raspravi. U ovom izvješću referiramo se i na e, aktivnosti borbe protiv terorizma. Meni se čini da se borimo protiv terorizma e, i da ponekad kršimo ljudska prava kada to radimo, naročito vezano uz prikupljanje osobnih podataka, a to može rezultirati e, kršenjem ljudskih prava. Stoga ne bih htio ovdje sada tražiti neku vrstu Patriot akta u Europskoj uniji. Ne bih htio da imamo sada ovdje nadgledanje e, svih građana u cijeloj Europskoj uniji, ali mislim da Europska unija treba bolje surađivati kada priprema dugoročnu strategiju u ovom području. Hvala i posljednji govornik, gospodin Kastado, izvolite. Hvala predsjedniče. E, ja se želim zahvaliti svima izvjestelju i u sjeni i onima koji su radili na izradi ovog izvješća. Njihov je rad bio sigurno vrlo naporan. Htjeli vas podsjećati na neke točke 75. E, i 76. gdje se kaže da se treba ubaciti e, i u novi status da statut, rimski status i Međunarodnog kaznenog suda. Jer recimo Armenija i Pakistan još nisu potpisnice toga sporazuma. A što se tiče amandmana iz Kampale, jedno sa prijateljem koji je talijanski senator, upravo sam radio na tim pitanjima svi kolege zajedno u Europskom parlamentu, mislim da bismo htjeli da visoka predstavnica radi na tome u ime svih država članica. A želim vas podsjetiti da obilježavamo i stotu obljednicu armenskog genocida i da zemlje moraju raditi mirno na svojoj budućnosti. Hvala. Ovo je bila vrlo duga rasprava, vrlo detaljna rasprava i sada za kraj dajem riječ gospođi Mogherini. Evo, samo kratko. U ova rasprava je bila zaista bogata. Čuli smo dosta korisnih e, komentara i sugestija koje smo pribilježili. Naravno i e, sigurno ćemo razmotriti sva ova pitanja u ovoj ključnoj fazi e, pripreme politike za narednih pet godina na području ljudskih prava i demokracije. Mnogi od vas su spomenuli nešto što ja nisam rekla u uvodnom izlaganju, ali imam osobno mišljenje o tome, a to je e, uloga žena u društvu i pitanje nasilja e, nad ženama. To su zapravo dva pitanja koja bi sama po sebi zaslužila raspravu, ali želim samo reći nešto više o tome što su neki od vas rekli, a to je da nasilje nad ženama se ne može riješiti promjenom zakonodavstva, već promjenom e, same kulture, počev od e, od edukacije, od e, obrazovanja e, dječaka, od malih nogu i u školama i obiteljima. I ovdje se ne radi samo o pitanju vanjske politike, već isto tako i unutarnje politike i želim s podijeliti e, informaciju da 8. ožujka smo govorili o pitanjima žena, naročito u Africi i da su određene e, afričke zemlje odlučile preuzeti vodeću ulogu e, ili u policijskom pravosudnom sustavu i njihova njima je potrebna naša podrška, podrška europskih institucija i to e, to će im biti potrebno duže vremena, tako da moramo zaista to imati na umu. I također želim reći da e, je 9, da sam 9. ožujka e, bila u New Yorku, 8. ožujka sam se susrela sa ženama, izvršnim e, direktorima i govorili smo o tome kako ojačati žene u društvima i kako se boriti protiv nasilja nad ženama i bilo mi veliko zadovoljstvo što sam sa našim posebnim predstavnikom sudjelovala na na e, seansi otvaranja e, e, Međunarodne trgovinske organizacije koja je posvetila jedan dio ovom pitanju. Želim napomenuti da smo čuli zaista dobre komentare, sjajan rad su obavili i i obavio izvjestitelj i ovdje želim napomenuti dvije stvari, a to je da ćemo sigurno iskoordinirati e, interno i eksterno djelovanje o ljudskim pravima i to u svim sektorima i da ćemo pokušati to primijeniti u svim sektorima našeg djelovanja. E, naročito kada radimo sa trećim zemljama u svijetu i zalažemo se da ćemo raditi zajedno, dakle različite institucije, e, vijeće, komisija i parlament i želim se još jednom zahvaliti svima vama koji ste sudjelovali u ovoj raspravi, izvjestiteljima u sjeni kao i samom izvjestitelju, gospodinu Panceriju, na sjajnom izvješću koji će predstaviti temelj za naš budući rad. I e, to nam je zaista značajno u ovom trenutku. To će nam biti od velike pomoći. Hvala. Hvala. Gospođa visoka povjerenice. A sada želim predati riječ gospodinu Panceriju. Dvije minute. Hvala, hvala svima na ovoj raspravi i čestitam e, gospodinu Lambrinidisu na tome što vam se produžio mandat. Hvala i vama, visoka predstavnice. Mislim da ste shvatili što treba napraviti. Ovo izvješće mi je se htjelo pokazati da postoje različiti senzibiliteti. sve njih poštujem, a iako se ne slažem sa svima od njih. U povelji o temeljnim pravima kaže se da Europska unija stavlja osobu u središte svojeg djelovanja, a kada se govori o osobi nije se htjelo napraviti ništa apstraktnim, već upravo suprotno. Htjeli smo se udaljiti od abstraktnosti i reći da e, je u središtu pojedinac koji postoji, ima svoj materijalan život i ima nepovrediva prava. I zato svima želim e, reći da ono što su rekli kolege Šobrat i Baj, da e, mislim da je sramotno u odnosu na e, LGBT i zajednicu. I naročito kada se radi o nečem toliko važnom kao što su pravi. Ali ja se obraćam o, o klubu zastupnika GUE i gospođi Veržja koja bi morala još jednom razmisliti o tome treba li se suzdržati taj klub kada se e, bude glasalo. Ne znam hoće li napredovati se na ovim pitanjima, bude li se GUE e, suzdržala. Nadam se dakle da ćete ovo izvješće dobro primiti u ovom parlamentu. Hvala i hvala gospodinu Panzeriju na ovim eh, završnim riječima. Sada zatvaram eh, raspravu. Ovom izvješću će se glasovati sutra. A sada predlažem da pređemo na još jednu eh, važnu i tešku raspravu koja je na našem dnevnom redu. A radi se o nestabilnoj situaciji u Libiji i